je visoka predstavnica za sigurnost i vanjsku poslove i sigurnost koja će govoriti o uvodnu riječ o uzajamnoj obrani, odnosno klauzuli članka 40, prema 42 ugovora Evropskog. Ovo svakako nije uobičajena situacija za Europsku uniju. Nalazimo se pred nikad prije viđenim izazovima e, pod u opasnosti je zapravo sama e, srž, sama bit Europske unije i treba donijeti odluke u ovo teško doba. Naša reakcija na strašne napade u Parizu je, mislim, iznenadila mnogobrojne promatrače. Neki od njih su zapravo govorili da je Europa podijeljena u svojem najtamnijem trenutku, da je razdire unutarnja borba. Sudjelovala sam na svim sastancima Europskog vijeća, na svim samitima nakon e, tog petka 13. studenog. Dozvolite da vam stoga jasno kažem, naša reakcija, naš odgovor bio je zapravo postupiti europski od prvoga dana. Nakon napada u Parizu, Francuska je zatražila potporu država članica, te je tražila aktivaciju članka 42 stavka 7. E, ugovora o Europskoj uniji. 17. studenog francuski ministar obrane zatražio je to od država članica. Države članice poslale su jasnu poruku ujedinjenosti i solidarnosti s Francuskom. Osim političke poruke, članak 42.7 ugovora sadrži konkretne obveze za države članice. Zaista, države članice imaju obvezu jasno stoji da moraju dati potporu pomoć državi članici koja je napadnuta u okviru vlastitih mogućnosti. Ta formulacija obično znači da se može koristiti vojna intervencija, međutim članak 42.7 predviđa pomoći kroz druge instrumente i načine potpore koji nisu nužno vojni. Članak također iskazuje visoku razinu obveze. Svaka država članica može odlučiti sama o naravi pomoći koju će u konačnici dati. Međutim, okvir je definitivno europski. Ključno načelo je jedinstvo u raznolikosti. Francuska je zatražila potporu Europske unije, a Europska unija je odgovorila i dala je jedinstven odgovor. Francuski ministar obrane zatražio je od svojih kolega ministara dvije konkretne stvari. Kao prvo, potporu za operacije koje će Francuska provesti u Siriji i Iraku protiv Daesha i drugo, da se popune bilo kakve manjkavosti ili nedostaci vezano uz međunarodne vojne operacije, intervencije e, zbog raspoređivanja francuskih snaga u borbi protiv Daesha. Također, Francuska je pristupila državama članicama i na bilateralnoj razini uz konkretne zahtjeve nakon e, sastanka Europskog vijeća u formatu ministara obrane. i e, dobivamo o tome neprestano najsvježe informacije. Kao što znate ne postoje specifični specifične procedure za provedbu članka 42.7 i kao što znate na taj se e, članak u europskoj povijesti do sada nitko nije pozvao. E, važno je stoga da se taj članak prilagodi odgovarajućim okolnostima. 42.7 zapravo e, ne kaže konkretno koja je uloga struktura Europske unije. Instrumenti i mehanizmi mogu se iskoristiti kako bi se uhvatilo u koštac s prijetnjom koja prijeti državama članicama, iako, kao što sam to rekla, to nije eksplicitno navedeno u formulaciji članka ugovora Europskoj uniji. Mi u vijeću smo temeljem zahtjeva Francuske odlučili uključiti strukture Europske unije tijekom cjelokupne provedbe ove odredbe. Na sastanku vijeća ja sam ponudila podršku Europske unije od samoga početka, uključujući primjerice koordinaciju bilo kakvih zahtjeva koji bi eventualno mogli imati utjecaja na misije ili operacije u sklopu provođenja zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Francuska je i kao i u e, vojnom odboru, tako i u odboru za sigurnost i obranu ponovila koji su je zahtjevi. Do sada borba protiv Daesha nije imala nikakvih e, posljedica vezano uz e, operacije i misije u kojima Francuska aktivno sudjeluje. Fleksibilnost članka 42.7 omogućuje svakoj državi članici koja se na njega poziva da također koristi taj članak komplementarno nekim drugim međunarodnim instrumentima. Sam članak eksplicitno upućuje na obveze i operacije u području koje moraju biti u skladu sa obvezama preuzetima uh, u sklopu um, sporazuma o NATO-u uh, i koje članice u skladu s tim sporazumom imaju. Dakle, očekuje se da taj članak pomogne da se dug solidarnosti pretoči u konkretne akcije. Shvatili smo danas da ne postoji niti jedna država koja se sama može suprotstaviti ovoj prijetnji i jedinstvo u tom području je ono što nas čini snažnima. Raznolikost e, obrambene opreme koju imamo, e, raznolikost naših e, politika ponekad nije naša slabost. To u tome upravo se skriva snaga Europske unije. Niti E, jedna druga struktura negdje na svijetu ne može istovremeno mobilizirati tako raznolike strukture i instrumente. Jedinstvo u raznolikosti, to je naša snaga. Možemo je iskoristiti a da se pritom ne bojimo koristiti sve odredbe ugovora kada i ako to predstavlja nešto što je u nacionalnom ili zajedničkom interesu. Često se žalimo zbog međusobnih podjela. Dozvolite da kažem da možemo biti ponosni na našu snagu i jedinstvo koje smo uspjeli pronaći. Hvala. Hvala lijepa, potpredsjednice Mogherini. Otvaramo sada raspravu, a prvi je na redu na dvije minute kolega Galer u ime Pučana. Hvala lijepo. Francuska je kao prva država nakon onih prezira vrijednih eh, napada u Parizu iskoristila ovu klauzulu uzajamnoj obrani prema članku 42.7. Mi kao klub zastupnika Pučana europskih apsolutno pozdravljamo reakciju svih zemalja članica na taj čin. Pogotovo što taj članak u prvom redu predstavlja jedno političko pitanje. A situacija za državu koja je kao prva stvorila taj presedan nije bila ni malo ugodna, ni komotna. Francuska je se morala sama pobrinuti za to da definira što je treba i onda je morala sama ići od jedne do druge zemlje da dobije pomoć. A mi smo kao parlament već e, u 2012. čini mi se zatražili da se usvoje praktične smjernice ako se počne koristiti ovaj, ova klauzula iz članka 42.7 i da se onda zna tko je zašto za, e, nadležan i tko e, šta kako će učiniti i kako se postupa. Nažalost se to nije dogodilo unatoč našem pozivu i zahtjevu. Ponovno smo doživjeli situaciju kada se granice između unutarnje i vanjske sigurnosti počinju brisati i počinju nestajati. I zbog toga smo, je posebno važno da aktiviramo sve ono što nam ugovor nudi. Na području unutrašnje sigurnosti je prilično očito da policijske službe, granične službe, kao i sve sigurnosne službe, one informacije kojima raspolažu trebaju i moraju razminjivati, a ne da se čeka da se prvo nešto dogodi. Području vanjske sigurnosti, tu smo upravo duboko uvjereni mi u to, će one zemlje koje žele uže i surađivati, koje se žele jače angažirati zajednički, upravo te zemlje se po našem mišljenju mogu pobrinuti za to da se strukturira jednostalna suradnja uz bolje planiranje i bolje programiranje zajedničkih akcija. Hvala lijepo kolega Galer. Ja sam na početku zaboravio najaviti, kolege su se zamijenili jer smo toliko kasnimo da u, ni u ovoj raspravi neće i biti pitanja naime plavih kartica. A sada na dvije i pol minute kolega Pasko. Um, I can only regret. Ja Mogu samo zažaliti da izvješće koje sam pripremio 2012. je bilo četiri godine prerano, nakon što sam čuo što ste rekli. A neću e, ponoviti što e, sam pitao u tom izvješću, a nisam dobio odgovora. Ima ljudi ovdje, Van Orden, Joffrey, koji zna e, povijest ovoga izvješća. Nažalost, poziv, kao što sam rekao, je bio zanemaren, ignoriran i sada kada je Francuska umjesto članka 222 koji se bavi e, izrijekom terorizmom, e, članak 20, 42 e, stavak 7, moramo postaviti presedan za sve moguće buduće takve situacije. Kao bivši ministar obrane mogu e, vidjeti prednosti da plovimo u vodama u kojima, za koje nemamo kartu. Međutim, što će će nam garantirati sutrašnjicu. E, još jednom vidimo da Europska unija e, nekako pluta e, bez karte i odmaknula se od realiteta s obzirom da smo vidjeli da nikada neće biti pozivanja na članak 42 mi nismo mi e, se nismo pozvali na naše e, diplomatske alate i sada se moramo pozabaviti mnogo teže e, ovim sukobom na na našim vratima. E, e, svijet se ne može e, osloniti na moralnu superiornost da ne koristimo oružje u našu obranu. Istina je da je Evropska unija napadnuta i da se ne možemo više osloniti samo na meke snage i e, ne smijemo više ignorirati realnost koja nas okružuje i bojimo se da će to e, isto ta, istu sudbinu imati koliga naroda e, krajem 30. godina, a to svi želimo izbjeći. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Pasko, a sada na minutu i pol kolega Van Orta. Hvala gospodine predsjedatelju. Moramo se usredotočiti da se borimo protiv stvarne terorističke prijetnje, a naročito da pomognemo Francuskoj i drugim savoznicima koji su bili napadnuti od teroristima, a ne da e, širimo e, ambicije e, Europske unije za obranu. I zato ECR je protiv ove rezolucije i traži strukturnu suradnju u obrani uspostavu stalnih, stalnog stožera Europske unije i e, da, se, da krenemo prema autonomnoj e, europskoj jedinici e, za obranu odvojenoj od NATO-a. Realisti shvaćaju da je to besmislica. E, jako se, e, uvijek smo se bojali e, miješanja Europske unije u obranu, jer to bi onda bilo u miješanje u našu suverenitet i u suverenitet UN-a. Mnogi su bili začuđeni kada je Lizabonski Lisabonski ugovor koji je zapravo imitacija članka 5 NATO-a Međutim, Evropska unija nema e, sposobnosti za kolektivnu obranu. 24 zemlje članice su e, članice NATO-a, a ostale su e, na neki način sudjelovale u aktivnostima NATO. Dakle, nema smisla uključivati članak 42 u ugovor o Evropskoj uniji, a svakako ne pozivanje na njega. Samo ako želite vidjeti NATO stavljenog na stranu. Hvala lijepo. Sada na dvije minute kolega Aktivacija e, klauzule obrani od Francuske dala nam je mogućnost, ali i, e, priliku da e, iskoristimo tu mogućnost da uspostavimo osnove za jaku i snažnu obranu Europske unije. Do sada je to bilo tumačeno kao bilateralna obveza države da pomaže onima koje to, koje to trebaju. Međutim, sada moramo osigurati da imamo dobar akcijski plan kako bi svi shvaćali koje su njihove obveze kada država želi se pozvati na taj članak. E, e, članica koja to treba, treba dobiti e, sveobuhvatnu pomoć svih država članica i to jako brzo. Isto tako moramo imati na umu da to nije zamjena za članak 5 NATO-a koji ima zadatak koordiniranog odgovora na prijetnju jednoj državi članici. E, mi sada se suočavamo sa sve većim napadima terorista i moramo se pozabaviti sa mnogim e, aspektima koje smo do sada zanemarivali. Šengenski sustav E, sada e, e, posustaje s obzirom da države zatvaraju granice i zapravo narušava načelo na kojem je zgrađena Europska unija. Unutarnja sigurnost Europske unije mora biti ojačana, treba se razmjenjivati informacije kako si se borili protiv E, terorista. Kako bi ova obavještajna mreža mogla funkcionirati, trebamo stvoriti jednu, jednu obavještajnu agenciju Europske unije ili omogućiti Europolu veće nadležnosti kako bi mogla provesti e, jednu mrežu, e, obavještajnu mrežu unutar države članica. I trebamo i pravni okvir za kontrolu oružja i streljeva na tržištu Europske unije i treba postrožiti pravila izvoza. Hvala. Hvala lijepo kolega Pajet. sada na jednu i pol minutu kolega Kusa Permuj. Hvala e, gospodine predsjedatelju, visoke predstavnice. Mi odbijamo aktivaciju ove klauzije, klauzule za međusobnu obranu. Uzmjesto toga trebamo rješavati stvari, eh, a ne eh, uvoditi Europsku uniju u oružane sukobe. Mi eh, odbijamo ono što je Francuska obrazložila. To je terorističko djelo, ali nije ratno djelo, ratni čin. I zato ta, to tumačenje je protivno međunarodnom pravu. Mi se vraćamo logici borbe protiv terora. Obavještajna služba E, ne možemo dopustiti da se krše naše slobode. 13 godina smo, se borimo protiv terorizma i nismo uspjeli. Sekularne države su uništene, e, tisuće ljude su, je ubijeno, e, stotine tisuća su sada migranti, stvoren je Daesh. Dakle, radi se o jednom velikom labirintu imamo međunarodne i međusobne odnose, ali nemamo e, parlamentarni nadzor. Vratimo se e, nekom e, povelji UN-a da nema intervencija. Idemo pomoći državama, moramo napadati upravo korijenske razloge siromaštva i embargo na oružje. Hvala. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Kao prvo, željela bih e, e, se e, htjela bi izraziti suosjećanje za žrtve terorizma, posebno napada u Parizu. Moramo se boriti protiv terorizma, ali moramo ga ispriječiti. Govorimo danas o rezoluciji koja ima i dobre i loše strane. To je odgovor na eh, odluku predsjednika Olanda da eh, se pozove na, eh, na klauzulu zajedničke obrane. On je, sad, on je sada objavio rat terorizmu, kao što je učinio i George Bush nakon napada 11.9. u Njorku. Međutim, to je stvorilo još više terorizma i u Parizu europski građani su bili žrtve napada. To je bio to je bio kriminal, ali to nije bio napad druge države, jer Daješ nije druga e, država. I zato bi bilo vrlo opasan presedan kada bi se s time pozabavili na vojnoj razini, a ne na policijskoj razini, jer bi onda sve države članice bile uključene u taj rat. Umjesto toga trebamo koristiti članak 222. To je zapravo teroristički napad i mi bismo mogli raspravljati o tome kako Europa može razviti e, obrambenu politiku. Međutim, e, ne smijemo e, ne smije eskalirati militarizacija u Europskoj uniji, a to ljudi traže. I zato mi ne želimo podržati ovu zajedničku rezoluciju, nego se držati one koje smo sami napisali, koja bolje održava naše vrijednosti. Hvala gospodine predsjedatelje. U Ujedinjenoj kraljevini uvijek nam kažu da nećemo imati vojsku Europske unije, ali nakon napada u Parizu e, nema više sumnje kamo idemo. Čak i Tony Blair sada poziva da e, završi nacionalni suverenitet i da e, se kontroliraju trupe koje on poslao u rat. Kad god Tony Blair nešto kaže, posebno kada se radi o vojsci, najbolje je učiniti obrnuto. Za razliku od gospodina Blaira, e, ja sam se e, zakleo e, od njenom veličanstvu kraljici i da ću se boriti za svakoga koji čini isto protiv gospodina Junckera. E, mi imamo zajedničku obrambenu klauzulu, međutim što će se dogoditi ukoliko imamo još jedan sukob gdje je e, Europa e, odvojena? Što ako Argentina opet želi napasti Falkanske otoke? Najvažnija uloga koju svaka vlada ima je da zaštiti svoju državu i zato mi podržavamo u podržavanju Lisabonskog ugovora e, gospodin iz Ukipa. Hvala gospodine. Gospodin Obermeier. E, imam kolegu Obermar. Dakle, većina moj, kao ni većina mojih zemljaka, nemam ni malo razumijevanja to ako se naša vojna neovisnost pomalo potkapa. I e, u Austriji smo vidjeli da mi nismo zapravo članice NATO-a, ali mi imamo jedan strateško partnerstvo. Međutim, prema tome ništa ni ne čudi da Austrija već u međuvremenu zapravo je na udaru svih izbjeglica i zapravo nije nigdje, nikamo ne spada. Ali toliko o stanju koje vlada. Mislim da su nacionalne osobine u ovoj situaciji jedan, sigurno, sigurno jedan od temelja Europe. Međutim, tomu proturječi i ova klauzula jer ta klauzula ni u kom slučaju ne smije dovesti da mi imamo jedan vojni strateški pakt koji ćemo uvesti na mala vrata, pa čak ni ako je to u nekom strateškom interesu za sve ostalo. Hvala lijepo, sada na minutu gospodin Papadakis. Komunistička stranka Grčke e, osuđuje zajedničku rezoluciju i e, želi e, operativni stožer na čelu, na, aktivacija zajedničke obrane i ove klauzule povećava eskalaciju imperialističke intervencije u Siriji gdje su građani žrtve. Veća militarizacija Europske unije ide u smjeru stvaranja europske vojske, a to zajedno sa, e, to znači da zajedno s NATO-om e, prolivamo e, krv ljudi da vidimo hoće li ruska, ruska naftovod ići kroz Iran. Isto radimo i u Libiju i Afganistanu. Dakle, e, solidarnost NATO-a i Europske unije nisu uvjerljivi. Njihovi imperialistički planovi imaju e, aktivnu podršku ljudi. E, ljudi bi trebali ići protiv imperialističkog rata i ne zahtijevati uključenje Grčke u taj rat moraju koristiti bogatstvo i iskoristiti to bogatstvo. Hvala lijepo gospodine Papadakis. Na dvije minute gospodin Brok, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo potpredsjednice komisije, drage kolegice i kolege. Mislim da je to jedan apsolutno akt solidarnosti koji nismo ni mogli ni smjeli izbjeći da poslušamo francuski zahtjev i izađemo im u susret na temelju pravne osnove, osnove u članku 42.7. Mislim da je to prava osnova. I mislim da ne bi nikako bila prava odluka da smo se pozvali na članak 5. ugovora o NATO. Zato bi to značila jedna zapravo svjetsko sukob e, u svjetskim razmorima sa islamskim zemljama. A to nikako ne želimo. A drugo, to je napokon jedan teror, teroristički čin unutar Evropske unije, dakle odnosi se na nas Međutim, pitanje je naravno kako da suradnja među zemljama članicama nije e, direktno bila na taj način predviđena našim ugovorima, barem ne u praksi. Međutim, vidite dokle smo došli i sad znamo da mi s jedne strane imamo sve zemlje članice koje tu pomažu. Njemci daju tehnologiju, špionske avione, Englezi drugo i tako dalje. Međutim, ko to koordinira, ko to vodi? To je ono da vidimo tko će dakle voditi te servise koje pružaju druge zemlje članice. I mislimo da upravo taj članak 42.7 nam pomaže da koordinaciju bolje organiziramo, da znamo tko će sve to skupa voditi kako bi okončali napokon i prekinuli jedan rat na Bliskom istoku koji je za sve nas opasan i vidimo kakva je veza upravo tog rata na Bliskom istoku koji se vodi sa novim terorizmom globalno gledano koji je preuzeo i poprimio sasvim nove dimenzije. Dakle, na našim teritorijima kao što vidimo se vodi rat, naravno u jednom drugom obliku. I prema tome sa onim klasičnim odgovorima koje je NATO mogao dati nismo imali mogućnosti nešto konkretno postići. Stoga mislim da je ova, ovo pitanje suradnje glavnog stožera i tako dalje jedno vrlo bitno pitanje kako bi mogli pružiti usluge mi druge zemlje članice onima kojima treba koji su prvi pogođeni. Hvala lijepo gospodine Broka, sada gospođa Gomez. Hvala lijepo. Dakle, nakon što je, nakon pariških napada, kada je Francuska zatražila aktiviranje ovog članka upravo pokazuje kako je vrijeme došlo, krajnje vrijeme da sa riječi pređemo na djelo u zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici. Pogledajmo samo crtu front, dakle liniju fronte Izila i onda već vidimo kako to ide. I tu apsolutno se pešmerge još jedine koje se tu e, suprotstavljaju, ali zapravo niko druge tu nije aktivno djelovao. Prema tome, barem su to tako u široj javnosti naši građani smatrali sada. Sada moramo napokon početi djelovati i moramo naravno i koristiti i aktivirati ovu klauzulu u uzajamnoj obrani. Jer napokon ovdje u pitanju su strateški interesi zaštita naših građana, ovdje je zaštita pravne države u pitanju. Također, ovo je obvezana solidarnost svih nas u Europskoj uniji. Ako ne budemo uzajamno pružali potporu i ako ne budemo aktivirali u takvim situacijama klauzulu uzajamnoj obrani i pomoći, moramo se pitati koji bi bio jedini mogući drugi instrument za borbu protiv terorizma u Europi i diljem svijeta. A hvala lijepo. A sada gospođa Fortega na i vi imate riječ. Hvala lijepo. Na veliko čuđenje mnogih promatrača se nakon napada u Parizu aktivirao članak 42.7, a ne članak 222. Tu su željelo izbjeći čitav niz nepotrebnih pregovora i gubljenja vremena. I vijeće mi je apsolutno pozdravilo tu odluku i poduprlo svu pomoć koja se može pružiti Francuskoj. Naravno, s obzirom na ovu poteškoću u ovim situacijama, potrebna je uvijek jedan, jedan apsolutno usuglašen jedinstven odgovor, mora se govoriti u jednom riječi. A sada, gospođa Hilde Wartmans, svi imate riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući, gospođo visoka predstavnice. Ovo je prvi put da je jedna zemlja članica aktivirala članak 42.7 i klauzula o uzajamnoj obrani. Stvarno je posebno i osobito da odmah ostalih 27 zemalja članica reklo da ali moram tu dvije stvari reći. Prvo, ne bi li bilo bolje da je sama Evropska unija aktivirala taj članak i da je ona preuzela tu vodstvo, ne bi li to onda zaista bila ona prava evropska reakcija? Možda bi vijeće htjelo proširiti taj postupak tako da mislim da mi možemo kao sami inicirati te korake zajedno sa komisijom, ali mi kao nacionalna zemlja koja to treba prva. Dakle, gospođo Mogherini, moramo paziti na to jer nama se čini da je taj trenutak jedan pravi katalizator i mislim da nakon ovih strašnih događaja od prošle godine koji smo bili svjedoci, da je možda došlo vrijeme da izgradimo zajedničke europske oružane snage. Jer ako to sad ne učinimo, kada ćemo onda prema tome? To je pravi taj trenutak sa zamašajem. Hvala lijepo, a sada Sofija Sakoravčan na jednu minutu. Hvala lijepo, ali evo, ovaj, prvi put da se aktivirala klauzula zajednička uzajamnoj obrani. Kazano je da su sigurnost europskih građana i vrijednosti Europske unije podnapadnute i da nam treba solidarnost. Naravno da nam treba solidarnost i to velikodušna solidarnost jer vrijednosti i ljudi nemaju, nisu nacionalno obilježeni. I zapravo ko su neprijatelji ovdje? Uvijek oni drugi kako bi Sartre rekao. Mi dakle branimo ljudska prava kako bi diskreditirali te vrijednosti. Pitanje tko je bombardirao i uništio sve te zemlje iz kojih tisuće izbjeglica bježi preko sredozemlja, tko je pomogao da se stvori radikalni džihadizam i da li će vojna pomoć pomoći da se zaustavi takva situacija sumnja. Mislim da gospođa Mogherini i cijenjeni kolege nama treba promjena politike. Politika nam treba koja će isključiti blokadu, eksploataciju i koja će koristiti isključivo nevojna sredstva da bi omogućila gospodarski rad, socijalni rast i spriječila siromaštvo. Hvala lijepo predsjedavajući. A riječ sada ima kolega Rivasi. Jedna minuta. Hvala gospodine predsjedatelju. nakon emocija koje su se javile nakon napada i lijepih riječi eh, vratili smo se u realnost eh, naših mogućnosti da se održivo i dugoročno borimo protiv terorističkih napada Klauzula o uzajamnoj obrani u sklopu članka 42. točka 7. koristi se u izvanrednim okolnostima i može uistinu dovesti u pitanje zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku na koju se mnogi od nas e, pozivaju. Korištenje te klauzule o uzajamnoj obrani zahtjev je koji je poslala naša zemlja i tražimo od Europe da E, pronađe rješenja koja će omogućiti bolju integraciju i zajednički život u sigurnosti. Međutim, činjenica jest da mi ne sudjelujemo u donošenju odluke ne više nego visoka predstavnica gospođa Mogherini. Zapravo je ta klauzula simbol regresije Europske unije zato što prednost daje bilateralnim odnosima unutar Europske unije. Istovremeno situacija je sve hitnija a dovodimo u pitanje konstrukciju europske unije i ne razumijemo e, upravo tu klauzulu na kojoj se temelji obrana europske unije Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. U ime francuskog naroda želim kao prvo zahvaliti svim državama članicama koje su dale svoju potporu aktivaciji ove klauzule. Naravno, neki su učinili vrlo konkretne stvari, ja im na tome želim zahvaliti, ali isto tako želim zahvaliti na poruci solidarnosti koja je tom prilikom poslana. Gospođo visoka predstavnice, točno je da se postavljaju pitanja o aktivaciji te klauzule i za sobom naravno povlače i pitanje što možemo učiniti kako bismo se obranili jer ponavljam sve zemlje dragi moji kolege sve zemlje su u opasnosti i mogu biti pogođene terorizmom neke su već bile na meti a druge će to možda biti u budućnosti i nije nato taj koji može reagirati odgovoriti na tu prijetnju NATO nije struktura koja je dužnost odgovoriti na takve prijetnje. Mi trebamo reagirati. Na nama je da preuzmemo obvezu obrane naših građana, a niti jedna država sama za sebe ne može se nositi s tom prijetnjom neovisno o tome što učinila sve akcije moraju biti e, globalne međunarodne i ne znači to odreći se dijela svojeg suvereniteta ukazuje se potreba da europa vrlo konkretno ostvari napredak u ovom području sada je vrijeme da se ostvari taj napredak trebamo vidjeti koji su rokovi koji će biti rokovi provedbe kao prvo moramo anticipirati moramo prevenirati moramo predvidjeti moramo biti u stanju reagirati odmah trenutačno a mi zapravo nismo još uvijek to u stanju učiniti dakle treba nam adekvatna struktura to je prva stvar druga stvar činjenica jest da postoji jedinstvo u raznolikosti ili raznolikost u jedinstvu što to posebno znači to zapravo znači da treba razvijati e, trajnu strukturiranu suradnju ne možemo e, konkretno reagirati ako nemamo nešto pragmatično na raspolaganju raspolaganju. Gospođo Mogherini, želim čuti vašu reakciju na ovo moje izlaganje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođa Alio Marie. Gospodin Parnjo, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, gospođo visoka predstavnice, uvaženi kolege. Nakon terorističkih napada do kojih je došlo 13. studenog prošle godine, francuski predsjednik gospodin Hollande pozvao se na članak 42.7 ugovora iz Lisabona tijekom svojeg izlaganja pred francuskim eh, parlamentom. 16. Eh, studenog. Usred prijetnje, usred barbarskog čina, usred prijetnje smrću na francuskom teritoriju, europska solidarnost je zapravo jedini mogući odgovor. Ta solidarnost nešto je što simbolizira ovaj članak 42 stavak sedmi ugovora o Europskoj uniji. Da, Francuska treba pomoć. Treba uzajamnu pomoć Europe. Zato što se i prečesto našla sama u borbi protiv onih koji nas napadaju. Mnoge države članice vrlo su brzo reagirale i poslale potvrdan odgovor vezano uz aktivaciju toga članka. Pozdravljam njihovu odluku da to učine. Morate nam objasniti novu globalnu sigurnosnu strategiju do um, lipnja 2016. godine. Vrlo je važno da ovaj zahtjev koji je Francuska poslala vezano za aktivaciju klauzule u uzajamnoj obrani um, uistinu rezultira nečim operativnim, funkcionalnim. Prvi je to puta da je neka država članica iskoristila pravo da se pozove na taj članak. Radi se dakle o tome da treba donijeti odluku. Pokrenimo ponovno to gradilište na kojem se gradi e, europska obrana. Veći broj kolega se na to osvrnuo. Ne možemo više skrivati lice i zatvarati oči. Europa se nalazi pred obrambenim izazovom svih država članica, a možemo vidjeti da je u našem neposrednom susjedstvu na bliskom, e, dalekom istoku zapravo situacija e, vrlo složena. Zaključak je jedno jednostavan. Naša sigurnost jest zajednička, regionalna, ne možemo je rascijepkati. Pred takvom situacijom samo stvarna Europa obrane može se uhvatiti u koštac sa ovim izazovom. Europa se ne može oslanjati samo na jednu zemlju poput Francuske. Francuska ne može razumno sama riješiti ovaj problem i pobrinuti se za sigurnost Europe. Ne bojimo se stoga reći onima koji uvijek žele manje Europe da su u krivu upravo suprotno samo uz više europe uspjet ćemo ostvariti ono što želimo uspjet ćemo E, zadati e, šahmat onima koji nas napadaju i riješiti probleme koji nas muče. To je realnost, to je naše političko gradilište na kojem treba raditi. To je ono što će Europi vratiti prestiž koji je izgubila tijekom kriznih godina. Hvala lijepa uvaženi kolege, hvala visoka predstavnice na pozornosti. Mislim da se radi o vrlo značajnoj raspravi koju uistinu trebamo održati danas u ovoj raspravi u europskom parlamentu u raspravi s vama u raspravi sa europskim vijećem trebamo iznaći odgovore to nisu odgovori niti reakcije samo francuske već svih europljana i europljanki hvala hvala lijepa gospodin uvaženi zastupniče gospodin luke izvolite Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, potpuno je jasno da Francuska potporu, solidarnost i aktivnu pomoć svih zemalja članica više nego zaslužuje. I to u, obrani od terorističke prijetnje koje je Francuska izložena, ali i mi. Međutim, da su većinski klubovi zastupnika, dakle pučani i socijaldemokrati, to uzeli za povod da bi s time obrazložili jednu evropsku i ujedinjenu vojsku, da to bude predstupanj tog osnivanja tih oružanih snaga, to nije u redu. Nije se točno da nama treba jedna evropska vojska, zato što je Francuska izložena terorističkim napadima. Dame i gospodo, mi u NATO imamo apsolutno funkcionirajući sustav obrane i unutar NATO se trebamo nositi i suočavati sa svim vojnim prijetnjama Europi. A upravo se suverenost i autonomija zemalja članica Europske unije pokazuje da su potpuno slobodno ponudili u solidarnosti Francuskoj svoju pomoć i da joj pružaju tu pomoć u borbi protiv terorizma. Hvala lijepo. A sada gospodin Urban Krespo imate riječ. Hvala lijepo dame i gospodo. Svi ovi događaji koji su nas pogodili, pogotovo napadi u Francuskoj, su doveli do velikog širenja straha i doveli su do toga da se sad čak susjedi jedne druge gledaju i sumnjaju jedne u druge. Sada se događa i to da se ukidaju različita prava, ukidaju se slobode ljudima ili autocenzurom čak, a onog trenutka kad se uplašimo i ne idemo više van na ulicu, tada je terorizam dobio. I onda naravno s druge strane se događa da se nastavlja jedna vojna doktrina i način postupanja kojeg je Bush nakon terorističkih napada na SAD. Mi moramo ipak izvući iz svega toga lekciju. Znamo da su bombe u Iraku dovele samo do još novih bombi i novih žrtava. Zbog toga se smo i mi protiv nekog e, vojnog saveza koji bi se proizveo na temelju članka 42.7 europskih ugovora. Mi želimo da se protiv terorizma i barbarizma borimo sa više demokracije, a ne sa vojnim savezom. I ne mislimo da se treba držati lažnih predočbi o sigurnosti i pravu. Hvala lijepo, a sada gospodin Milan Mon ima riječ. Hvala lijepo. Hvala vam, gospođo visoka predstavnice, na vaše izjave i vašem uvodnom izlaganju. Međutim, upravo aktiviranje članka 42.7 koje uslijedilo je nakon napada u Parizmu. Mi smo svi trebali solidarno pomoći, svi evropljani, e, solidarno pomoć Francuskoj i to su i ministri obrana svi rekli netom nakon napada u Parizu. Povezanost među zemljama članicama je vrlo bitna, pogotovo u borbi protiv izila i svih takvih radikalnih terorističkih i teških pokreta, to je jasno. Međunarodna zajednica čini puno, međutim vojni put izgleda da se neće moći izbjeći. I to da mi sada napredujemo unatoč svim napetostima između Irana i Saudijske Arabije već dobar znak, ali možemo i moramo samo zajednički postupati protiv terorizma. Sjetimo se samo Jemena, Sirije i ostalih zemalja koje su pogođene u toj regiji. Osim toga moramo više učiniti za svoje susjede, jer vidimo da se terorizam pokušava proširiti na Europu i prijeći sve naše granice, a to je jedna velika opasnost po sigurnost u čitavoj Europi. I na kraju još samo jedna napomena. Različiti napadi izvršeni u Europi i sve veće napetosti i sukobi u našem susjedstvu koji nam se približavaju, trebali bi dovesti do toga da europsku obrambenu dimenziju produbimo i da iskoristimo ove različite mehanizme koje nam nudi ugovor iz Lisabona. Hvala lijepo. A sada gospodin Picula. napada u Parizu prošle godine francuski ministar obrane se po prvi put u povijesti pozvao na članak forty two seven sporazuma europske unije i zbog oružanog napada na području francuske od svih zemalja članica zatražio svu pomoć i podršku koliko je u njihovoj moći. mnogi površno interpretiraju taj dio lisabonskog sporazuma kao svojevrsni pandan članku five sjevernoatlantskog ugovora kojim se u slučaju napada na neku članicu saveza sve ostale obvezuje da će joj priskočiti u pomoć. europski partneri praktično ne mogu odbiti francusku molbu jer to ne bi bilo solidarno i mnogi su doista odgovorili potvrdno. istina je da se francuskoj može pomoći na razliite naine i nije nuno da ta podrška bude vojna ali opet se još zaotrenije postavljaju mnoga pitanja o unutarnjoj sigurnosti europske unije koja idu dalje od zaštite nacionalnih država. najbolji odgovor bi bio kada bi zajednička sigurnosna i obrambena politika prestala biti najslabija karika europskih integracija prijedlog o zajedničkim obrambenim snagama prvi put je izašao u javnost tijekom. two thousand and fourteen kada smo čuli da europska unija većom sinergijom obrambenih politika i uvođenjem jedinstvenog obrambenog sustava može uštedjeti između dvadeset i one i šezdeset milijardi eura. međutim razvitak zajedničke sigurnosne i obrambene politike vrlo često postavlja više pitanja nego što na njih odgovara. možda treba poći baš od pitanja da ona nije objedinjena ni među općim upravama europske komisije. hvala. Hvala. Nikolaj Barekov, minuta, bardo, proše. A sada zastupnik Barekov, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Koji da go spre na границата, а не защото нямаме обща армия. Вместо единна армия... Hvala lijepa. Ovo je situacija u kojoj treba reagirati. Činjenica je da nemamo evropsku vojsku a netko mora reagirati jer mir je u opasnosti. Zombijske metode Daesha predstavljaju prijetnju europskim državama. Vodi se rat koji traži ogromna sredstva. Moja zemlja je na vanjskoj granici Europske unije, a istovremeno radi se o najsiromašnijoj zemlji u Europi. No, trebaju nam sredstva koja će omogućiti da se uhvatimo u koštac s izazovima. Moja je zemlja zemlja na kojoj se provode operacije, na kojoj se osjeća sukob između Rusije i Turske. Umjesto da se bori međusobno, Europa nam mora dati sredstva da se opremo ovim opasnostima. Gospodin Kalnjete, izvolite. gospođo visoka predstavnice, gospodine predsjedavajuća. Naša rasprava danas jako nas podsjeća da je 60 godina nakon stupanja na snagu ugovora iz Lisabona još uvijek nemamo pravih mehanizama za aktiviranje uzajamne pomoći u obrani. I ovo aktiviranje je zapravo išlo na vlastitu inicijativu. I s druge strane imamo članak 5 e, ugovora o NATO-u, ali za razliku od toga mi nemamo u Europi tako dobre strukture koje bi nam omogućile provesti ovu klauzulu iz članka 42.7. Međutim, razvoj događaja prošle godine i napadi na Parisu dokazali da nam treba jedna evropska obrambena zajednica koja bi uključila države koje žele uže surađivati na obrambenim pitanjima naravno na pravnoj osnovi na jedne dobro, stalno strukturirane dobre suradnje. Isto tako nam treba jedno glavni stožer za takve europske snage kao i odjel za planiranje i programiranje takvih akcija i za koordinaciju aktivnosti svih sa NATO-om. Mislimo da je to ključ za obranu našeg društva, naših država i naše infrastrukture u budućnosti. Ne trebamo ponovno otkrivati toplu vodu, nego se moramo samo zajednički pripremiti za sve vrste napada, bez obzira bile to tradicionalni, kao klasični vojni napade ili potpuno novi sofisticirani sofisticirani i neočekivani napadi novim tehnologijama i novim načinima borbe. Hvala lijepo, a sada zastupnica Nina Gil ima riječ. Hvala lijepa. Ovo je kao što znamo prvi put da se aktivirala klauzula uzajamne obrazi. I sad kako ćemo se s tim nositi? Mi moramo svakako dugoročno planirati i razviti konkretne smjernice koje će nam omogućiti brzo djelovanje i dobro koordinirano djelovanje u budućnosti. Dozvolite da isto tako naglasim i važnost suradnje i razmjene na području obavještajnih agencija. Jako je, točno je da recimo zemlje članice pojedinačno više e, troše, ali to u vojnom smislu na takve djelatnosti, ali to naravno zajednički ne, ne rade i zašto zapravo ta sredstva ne idu u pravom smjeru. Kako ćemo se dakle u budućnosti nositi recimo sa ilegalnim tržištem oružja ili sa prekograničnim cirkulacijama isto takvih crnih pošiljke koje jako su vitalno ugrožavaju našu sigurnost. Dakle, samo jednom dobrom suradnjom i zajedničkim snagama, a to ne znači da ćemo se odreći jednog dijela svoje suverenosti, kao što nećemo isto tako ni NATO ugroziti. Sve je to kazano u članku 42.7. To znači biti pametan, biti specijaliziran, podijeliti nabavu, imati zajedničku nabavu, zajedničke razvoje, zajedničke znanstvene napretke i zajedni razmjenu na svim područjima sigurnosti i obrane. Hvala lijepo, a sada kolega Plenković potpredsjedniče čarnecki poštovana visoka predstavnice mogherini nakon brutalnog terorističkog napada u parizu francuska je odlučila pozvati se na klauzulu o uzajamnoj obrani forty two seven ugovora o europskoj uniji po prvi puta i time stavila u fokus spremnost europske unije i država članica da u praksi provedu odredbe koje nam ugovor iz lisabona omogućuje ovaj izbor doživio sam kao nain da se prije svega akcentuira bilateralna suradnja i doprinos država članica, o čemu svjedoče informacije gdje smo vidjeli snaan angaman niza lanica da pomognu francuskoj a drugi je da se francuska rastereti na pojedinim drugim važnim vojnim operacijama diljem svijeta. na nama je i na temelju rezolucije današnje dananje rasprave da vidimo kako možemo pojaati mehanizme kontinuirane suradnje koja će uključiti i institucije europske unije a u kontekstu širih napora na kojima vi visoka predstavnice radite ove godine a to je izrada globalne strategije europske unije za vanjsku sigurnosnu i obrambenu politiku pa me zanima kako ćemo provedbu članka forty two imajući na umu i članak two hundred and i članak five sjevernoatlantskog ugovora i članak fifty one povelje ujedinjenih naroda staviti u kontekst našeg napora da europska unija bude vjerodostojnija i na području obrane pa je stoga akcijski plan o obrani i bijela knjiga o obrani sigurno jedan od prioriteta kojeg ćemo imati ovih šest mjeseci i u vrijeme nizozemskog predsjedanja. hvala vam lijepa. sada gospodin Zala na minutu štovani kolega. Naša rezolucija upravo traže za istu sigurnost. I za sve. isto tako stavlja veliku odgovornost na Evropsku uniju kao i na kao što je nosi već veće sigurnosti UN. Međutim, na temelju članka 42.7, ova klauzula uzajamnoj obrani ne može se ni u kom slučaju aktivirati na bazi bilateralnog dogovora. Mi moramo, kao isto tako i sjedište i mjesto Europske unije u vijeću sigurnosti može se postići samo ako budemo imali zajednički stožer zapovjedni i koordinacijski za zajedničke snage sigurnosno vojne čitave Europske unije. Ali to nije sve. Nama je potrebna i zajednička Europska obavještajna agencija i bez ta dva tijela, dakle jedne zajedničke obavještajne agencije Europe i zajedničkog stožera za zajedničke snage mi niti ćemo moći zaštititi svoje građane, niti ćemo imati mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a. E, Kelam. Hvala lijepa, gospodin Kelam. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, gospođo Mogherini. Sasvim je jasno da E, se svaki građanin Europske unije i svaka država nalazi u opasnosti. Upravo zato trebamo solidarnost. Francuzi su se pozvali na članak 42.7 i to se može smatrati pozivom na buđenje, alarmom, dakle katalizatorom koji će omogućiti da imamo koordiniranu zajedničku sigurnosnu i obramenu politiku treba uistinu iskoristiti sav obrambeni potencijal koji nam pruža ugovor o Europskoj uniji. Činjenica jest da je taj potencijal još uvijek uglavnom teoretske naravi, a ne praktične. Postavlja se i pitanje je li članak 222 ugovora o funkcioniranju Europske unije članak koji treba koristiti ruku pod ruku, odnosno paralelno sa člankom 42.7, jer zaista treba staviti na raspolaganje sva sredstva žrtvi napada. Postoji snažna potreba da se osnaži suradnja Europske unije s NATO-om kako bi naši sigurnosni obrambeni aranžmani bili kompatibilni, posebice kada se radi o oružanim napadima na teritorijima država, na teritorijima država članica. Praktični zaključak e, jest da postojeći kapaciteti Europske unije nisu učinkoviti, da Europska unija zapravo treba trajni stožer koji će se baviti obranom i to na, ne samo na teorijsko, već isto tako na operativnoj razini, te isto tako da nam treba i plan za krizne situacije. Hvala. Hvala lijepa. A sada gospodin Kristijan Dan Preda. Hvala lijepa. Divljački teroristički napadi nisu pogodili samo Francusku, već sve Europljane. Jedini način da se efikasno borimo protiv terorizma jest da pronađemo europsko rješenje. Klauzula uzajamnoj obrani je prvi korak e, tog europskog rješenja. Radi se o ključnom instrumentu europske solidarnosti. Obveza solidarnosti je snažan politički čin u ovo krizno doba E, i to u vrijeme ove strašne prijetnje koja se nadula nad europskim teritorijem. Ja želim pozdraviti e, proaktivnost i angažman nekih država članica. Naravno, e, razina investicija u Europskoj uniji kada se radi o ovom pitanju je vrlo raznolika. Međutim, čak i ako su nečiji kapaciteti ograničeni, moguće ih je staviti na raspolaganje zato što kad sve skupa zbrojite učinak je daleko od zanemarivog. Mislim da je ovo sjajna prilika da osnažimo zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Moramo iskoristiti ovu priliku kako bismo definirali jasnu obrambenu strategiju, kako bismo zbili snage. To više nije opcija, to je apsolutno nužno. Ne možemo si više dozvoliti da se svatko bavi ovim pitanjem na svojoj strani. Pitanje sigurnosti je prioritet. To je od sad zajednički prioritet koji uključuje borbu protiv Daesha, zaustavljanje ustavljanje građanskog rata u e, zemljama partnerima i zaustaviti situaciju u Libiji. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada gospodin Andrej Kovačev. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, gospođo Mogherini. Europski građani od nas očekuju efikasna i brza rješenja zato što je opasnost već pred vratima i trebamo iskoristiti kapacitete koje imamo. Rusija, Kina, arapske države u okvirima UN-a trebaju zapravo omogućiti u suradnji s nama da se riješi problem rata u Siriji i Iraku kako bismo imali priliku za budućnost. Gospođo Mogherini, Pozivanje na članak 42.7 može predstavljati katalizator koji će omogućiti da izgradimo zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku u Europskoj uniji, a to naravno uključuje i obavještajnu službu na razini Europske unije kao i vojsku na razini Europske unije moramo paziti da imamo trajni stožer koji funkcionira na strateškoj i operativnoj razini i koji je u stanju proizvesti akcijski plan u kriznoj situaciji i koji je naravno u stanju provesti aktivnosti koje su u skladu s člankom 42.7. To je nešto što traži trajnu suradnju i s NATO-om i moramo paziti da ne idemo dva put po istom poslu, odnosno da e, organizacije međusobno djeluju komplementarno. Vrlo je važno da ispunimo preuzete obveze. I upravo zato važno je da se odluke koje su donesene uistinu i provedu. Hvala lijepo. Sada krećemo sa spontanim javljanjem za riječ. Takozvani catch the eye, gospođa Tomašić. Hvala lijepa vjerujem da je svakome razumnom jasno kako ovu terorističku prijetnju nijedna država članica ne može samostalno ukloniti i da nam treba zajednički koordinirani pristup. francuska treba našu pomoć i mi joj ju moramo pružiti ne zato što nas obvezuje članak forty two seven ugovora o europskoj uniji nego zato što je to ispravno i u interesu svih nas no nisam sigurna da je aktivacija članka o uzajamnoj obrani najbolji način, jer time priznajemo da je francuska žrtva oružane agresije a nju može izvršiti samo druga država. tako bismo praktički islamskoj državi sami dodijelili status države, što je u potpunoj suprotnosti s našim dosadašnjim pristupom unato naporima terorista da se priskrbe obiljeja državnosti, islamsku državu trebamo nastaviti tretirati isključivo kao terorističku organizaciju. smatram stoga da aktivacija članka o uzajamnoj obrani u interesu unije i njezinih saveznika što nipoto ne isključuje nužnu pomoć država članica francuskoj na dobrovoljnoj bazi. hvala ora la signora deputata isabella adinolfi un minuto per favore e, hvala gospodine predsjedniče jako dobar talijanski zahtjev francuske vlade da se aktivira e, a klauzula sigurnosnoj e, obrani o međusobnoj obrani pokazuje da to e, je jedna prilika koja nije iskorištena posebno sa pravne strane. Zato članak 222 koji govori o mogućnosti kada jedna država članica žrtva terorističkog napada je bolja za pozivanje na taj članak. E, ISIS se ne može smatrati državom E, jer ga na taj način legitimiramo kao takvoga. A takva, e, takva odabir e, pokazuje da Francuska je jednolateralno počela bombardirati Siriju, a države članice su pozvane da, e, da e, koordinirano odgovore. Međutim, one to nisu učinile, nisu pokazale jedinstvo Europe, posebno u borbi protiv terorizma. Puno hvala. Notis Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας που ορίζεται στο άρθρο 42 παράγραφος 7. Hvala lijepo. Aktivacija članka 42.7 i članka 222 ugovora o funkcioniranju Europske unije e, jest nužna kada e, su e, države članice pod terorističkim napadom na svojem teritoriju i to se zapravo ne može koristiti ako je došlo do globalne prijetnje E, primjerice vojne operacije koje Francuska provodi u Africi nemaju pravnu osnovu. Zapravo se radi o oportunističkim misijama koje nisu namijenjene borbi protiv terorizma. Kao što imamo prilike vidjeti, e, kriza u Siriji od 2011. godine na ovamo zapravo je rezultat u velikoj mjeri podrške koju je Francuska dala sirijskoj e, opoziciji. E, ne radi se tu samo o borbi protiv Daesha, radi se zapravo o potpori organizacijama u čiju kvalitetu nismo sigurni. I to je nešto što europske vlade jednostavno zanemaruju. Mislim da bi se države članice trebale držati i dalje od imperialističkih ratova i pomoći u ovakvim situacijama. Hvala lijepa, Georgios Epideos hvala predsjedatelju 42 Hvala gospodine predsjedatelju. ugovora o Europskoj uniji, drugim riječima klauzula o uzajamnoj obrani, obveza je na visokoj razini za sve države članice. To je obveza kojom se daje potpora drugoj državi članici čiji je teritorij napadnut ili na kojoj postoji prijetnja od napada u budućnosti. I to je nešto što omogućuje vojnu intervenciju. To je nešto što pokazuje da je Europska unija odlučna. Ali vjerujemo li mi zaista u to stajalište? Godinama Turska prijeti Grčkoj ratom. Svi smo toga svjesni. A Grčka se poziva na svoja prava. Turska ne priznaje državu članicu Cipar. Kakvo je stajalište Europske unije kada se radi o toj situaciji? Je li Europska unija zatražila od Turske da se prestane ponašati na taj način? A to je jednostavan slučaj. U tom jednostavnom slučaju Europska unija nije bila odlučna. Kako očekujete da Europska unija bude odlučna u ovako teškoj i zahtjevnoj situaciji kada se traži vojna intervencija? Hvala. Sada Gospođa Mogherini, izvolite. Grazie, presidente. Uh, ja ću kao prvo reći da ovdje se zaista suočavamo sa jednom vrstom uh, prijetnje koja vjerojatno nije bila jasno percipirana uh, prije jedno šest godina kada smo imali Lisabonski ugovor, zato što izgleda da imamo jednu unutarnju prijetnju i uvijek se moramo sjetiti da nacionalnost ovih e, terorista je bila nacionalnost Europske unije, dakle državljanstvo Europske unije, ali su imali vanjsku vezu. Jer postoje jasne veze, e, osposobljavanje, resursi, podrška koje su ih poizvezivali s onime što se događa u Siriji sa daješom I zato jasno da postoji veza između unutarnjeg i vanjskog e, koja je bila bolje definirana prije šest godina nego što je to danas. I zato priroda samih prijetnji, a želim naglasiti da je to i odgovor na neke od vas koji su govorili o potrebi da branimo naše granice. Moramo se podsjetiti da napadi u Parizu su nažalost počinili ljudi sa e, putovnicama Europske unije. Dakle, nije to samo stvar branjenja teritorija izvana, nego je mnogo, mnogo složenije pitanje na koji način naši građani e, mogu imati e, zajamčenu sigurnost od prijetnje koja je istovremeno i unutarnja i vanjska prijetnja tu moramo uspostaviti različite mjere. I ja se nadam da će globalna strategija na kojoj radimo nam pomoći da e, redefiniramo zajednički smjer e, i da vidimo kako ćemo zajamčiti sigurnost naših građanima, građana u ovo, u ovo vrijeme koje je sada različito nego što je prije bilo. Želim sada odgovoriti na neke konkretna, na neka konkretna pitanja. Prvo, korištenje članka 42 stavka 7, a ne e, članka 222. Očigledno radi se o tome da pojedine države članice moraju donijeti e, pojedinačnu odluku koji članak žele e, na koji članak se žele pozvati kada traže pomoć drugih država članica. Međutim, želim usporediti ta dva članka. Članak 42,7 govori o oružanoj agresiji ili oružanom napadu. Imamo različite lingvističke verzije u raznim jezicima na teritoriju e, države članice, dok članak 222 govori o oružanom sukobu ili o prirodnoj ili ljudski uzrokovanoj katastrofi. U smisli obveza u obja slučaja države članice imaju obvezu djelovati. U smislu doprinosa E, kada se radi o 42.7 e, tu pomoć dolazi od pojedinih država članica dok e, u članku 22 se poziva i mobiliziranje instrumenta Europske unije. Kada se radi o provedbi, a ovo je najzanimljivije za našu raspravu za budućnost, članak 42.7 ostavlja otvorenim taj proces provedbe i ovdje mogu primijetiti da smjernice koje e, mislite da bi bile korisne 2012. ne bi e, danas e, da, danas, danas upravo doživljavamo provedbu tih članaka, dakle sve naše resurse i naše službe i savjete stavljamo na raspolaganje. I to je nešto što smo činili između odluke koju smo podijelili sa francuskom vladom da ćemo koristiti članak 42.7 i trenutka kada je ta odluka podijeljena sa državama članicama u e, Vijeću za obranu. E, dakle, to je bilo 24 sata, to je bila vrlo brza reakcija Europske unije i zato smo e, to e, vrlo, dakle, vrlo, vrlo brzo smo reagirali, ali naše pravne službe i naše strukture koje se bave s tom razinom pomoći su jako dobro to odradile e, kao i koordinacija s državama članicama. Ali što se čini, što se tiče provedbe članak 222 e, predviđa da Europska unija ima koordinirajuću ulogu zbog mogućeg uključivanja instrumenata Europske unije. Međutim, želim reći nešto što sam naglasila u, mom, u mojoj uvodnoj izjavi. Čak i ako izričaj članka 42.7 ne poziva e, određenu ulogu Europske unije u smislu provedbe, mi smo odlučili zajedno s Francuskom i zajedno sa svim državama članicama tijekom e, sastanka vijeća koji se održao 17. E, prosinca, ako se dobro sjećam, odlučili smo da imamo sve mjerodavne institucije i strukture Europske unije, uključujući i mene, da budu izravno uključene u svakoj fazi provedbe. To je bila politička odluka i mislim da ova politička odluka je pokazala e, volju svih nas da koristimo taj članak kao način jačanja uloge Europske unije na ovom području. Postoji jedan element koji možda izgleda e, tehničke naravi, međutim mislim da je važan. Elmar Brok je to spomenuo, a to je E, lokacija e, djelovanja koje se traže se razlikuje u članku 42 i u članku 222 jer u slučaju članka 222 pomoć se pruža unutar područja ili teritorija države članice kako bi se ojačala, ojačao njezin kapacitet tijekom krize, dok u slučaju članka 42.7 Francuska jasno traži pomoć e, izvana na vanjskim područjima. Dakle, to je bio jasan element koji se razmatrao e, tijekom tih sati. E, bilo je i drugih članaka koji su se mogli koristiti, osim ova dva članka, zato što svi dobro znate da imamo članak 44 koji nije nikada korišten prije. To bi značilo da e, Europska sigurnosna obrambena politika i dakle E, vojna operacija ili misija sa nekim državama članicama, onim, onim državama članicama koje su voljne, kaže taj članak, ako se dobro sjećam, preuzimaju tu odgovornost zajedno s vijećem da u ime Europske unije e, vode jednu operaciju, vojnu operaciju obrambene sigurnosne politike. Moja politička procjena bila je i još uvijek jest a mislim da će to vijeće podržati. Da ne bi bilo primjereno da Europska unija kao takva ima e, vojnu operaciju ili misiju protiv Daesha. To je politički izbor, to nije tehničko korištenje e, ugovora. I mislim da i ovdje u, ovom, u ovoj prostoriji ćete se složiti sa mnom da u ovom trenutku e, to nije tako. Situacija se može promijeniti i možda je bila drugačija u prošlosti, ali ja ne vidim da Europska unija ima ulogu e, sigurnosne i obrambene politike e, da intervenira protiv Daša u Iraku ili u Siriji. Mi imamo druge vrste angažmana Europske unije kao takve u, fazi provedbe e, članka 42.7 u svim fazama. Dakle, to je nadogradnja uloge institucija Europske unije i struktura Europske unije u odnosu na e, izričaj samo članka, to je politička poruka, a s druge strane imamo i diplomatsku i humanitarni rad i rad Europske unije unutar koalicije protiv Daša kada se radi o našem opredjeljenju, e, svjetskom opredjeljenju protiv Daša. Dakle, kada se radi o NATO-u, želim jasno reći nešto što neki od vas već dobro znaju. Za one države član, četiri e, države članice koje su isto države NATO-a, e, međusobna e, pomoć e, je zapravo e, dopuna vojnoj, vojnoj, pomoći jer e, e, to je u članku 42 koji kaže da obveze i suradnja u ovom području moraju biti u skladu s obvezama preuzetim u okviru Sjevernoatlantskog saveza. Dakle, tu nema nikakvog natjecanja niti, e, niti sukoba, nego se radi o dopuni. Dakle, mi smo ojačali u ovoj prvoj godini i prvih nekoliko mjeseci E, paralelno i zajedno smo bili e, ja kao visoka predstavnica Europske unije i Jan Stoltenberge kao e, glavni tajnik NATO-a. Mi smo ojačali suradnju između Europske unije i NATO-a na vrlo značajan način i ja bih očekivala da će, se, da će to e, se e, i konkretnije pokazati kako razvijamo svoju strategiju od sada do lipnja i kako NATO priprema svoj e, sastanak na vrhu početkom srpnja. Dva procesa idu paralelno jedan s drugim. Mi imamo naravno različite putove, ali putove koji komuniciraju i mi razmjenjujemo mišljenja posebno u onim područjima gdje naša suradnja može biti komplementarna eh, u korist sviju, posebno na onim područjima gdje Evropska unija ima jasnu i konkretnu dodanu vrijednost eh, kada se eh, radi o nekim prijetnjama ili kibernetičkoj sigurnosti i slično. Dakle, ta suradnja postaje sve jača. Francuska odluka koje je e, vijeće podijelilo da e, se poziva na članak 42.7 e, bila je i jest jasna, poruka da Europska unija da se na nju mora gledati, gledati kao na sigurnog pružatelja sigurnosti, posebno od strane država članica. Isto tako da je solidarnost dio naše unije. Treće, da svi članci ugovora mogu se koristiti i s time ne trebamo ideološku ili teoretsku raspravu. Ne možemo se to priuštiti u ovom trenutku. Sigurnost našeg kontinenta je dovedena u pitanje. Međutim, ne trebamo ideološku raspravu. Mi trebamo uspostaviti i koristiti instrumente koje već imamo i trebamo stvoriti političke uvjete da to e, činimo zajedno, jedinstveno i e, da naglasimo dodanu vrijednost Europske unije i u dimenziji sigurnosti e, i obrane tamo gdje ona može biti vrlo dragocjen alat koji može biti u korist nacionalnih interesa na mnogo učinkovitiji način, a ne samo da imamo nacionalni pristup. Europska unija ima dodanu vrijednost u tom smislu, želim samo spomenuti 17 misija i operacija koje već provodimo u svijetu. To su instrumenti i alanti za sve države članice zajedno da djeluju na različitim područjima jer zajedno radimo bolje nego sami ili kroz neka druga sredstva zato što postoje konkretne dimenzije gdje instrumenti Europske unije bolje funkcioniraju nego e, instrumenti e, NATO-a ili misije, mirovne misije UN-a. Mislim da je to nešto što je Europsko vijeće e, zajedno i jedinstveno priznalo i u zaključcima vijeća iz prosinca 2015. 2015. E, pokazuju jedan smjer da trebamo ulagati više u dimenziju sigurnosne obranbene politike i sigurna sam da uz pomoć e, ovog doma e, potreban politički posao koji moramo pripremiti da će biti učinjen kako bismo proveli odredbe ugovora u potpunosti i uspješno i naravno za sigurnost i korist svih građana Europske unije. Hvala lijepa. Hvala lijepa, e, potpredsjednice. Sada zatvaramo ovu raspravu.